Good afternoon, everybody. If everyone could just... Dobar dan svima, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Good afternoon, I'd like to welcome you all to this Dobar dan, želim vam svima dobrodošlicu e, na ovu raspravu o smanjenju nacionalnih emisija nakon 2020. Najprije vam moram objasniti zašto ja predsjedam ja sam izvjestiteljica i to zapravo, nije uobičajen postupak, ali gospodin Lavija e, se ispričava, oduzet nam je, morao je otići i nadam se da će vam biti u redu da ja vodim sastanak. Tako da preuzela sam njegovu ulogu. Svima želim toplu dobrodošlicu, posebice onima koji nisu redovito u Europskom parlamentu. I još bih htjela poželjeti dobrodošlicu u ime jedne naše kolegice, gospođe Dalin. Poželjela bih dobrodošlicu e, skupini studenata iz Njemačke. Evo sjede s ove strane. Dobrodošli, drago nam je da ste s nama i nadam se da ćete uživati u našem sastanku. Tako da ovo je uobičajen, uobičajena rasprava u parlamentu. Imat ćemo nekoliko prezentacija, onda će nakon toga zastupnici imati priliku postaviti pitanja, a nakon toga ćemo ići na drugi dio. A sada ću najprije mm, predstaviti govornike u našem prvom panelu, o, dakle na temu zdravstvo i e, pitanja zaštita okoliša u e, kontroli kvalitete zraka. Naša prva govornica je Mari Evu, ona će nam govoriti o problemima mm, ljudskog zdravlja te perspektivama za unapređenje kvalitete zraka u Europskoj uniji. Ona je tehnička službenica za kvalitetu zraka i buku u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u uredu u Bonu. Hvala vam. Dobar dan svima. Predstavit ću ovo čime se Svjetska zdravstvena organizacija e, bavi proteklih nekoliko godina i lider je i u svijetu i u Europi. Danas bih vam htjela predložiti, e, prikazati što, što znanstvena zajednica zna o ovom problemu. Htjela bih raspraviti specifičnu situaciju u Europskoj uniji te pokazati vam, e, predstaviti vam koje su zapravo E, koristi za zdravlje, za evropske građane, ako smanjimo zagađenje zraka. Zagađenje zraka je zapravo vodeći uzrok e, smrti i bolesti u Europi. To je zapravo prvi e, uzrok okolišne prirode preuranjenih smrti. 430 tisuća osoba umire prerano zbog izlaganja zagađenju. To je jako važna brojka koju treba imati na umu. Ljudi oboljevaju od zagađenja, i u brojnim dijelovima Europske unije čak i umiru od toga. I to je zbog toga što e, puno mm, dokaza pokazuje da zagađenje izaziva e, rak kardio i kardiovaskularne bolesti. Evo, na ovoj sliki, slici ja se nadam da ćete bolje shvatiti do koje mjere zagađenje uništava zdravlje. I to je zbog toga što udišemo zrak koji je zagađen. Naravno, odmah instinktivno razmišljamo da će to utjecati na naš respiratorni sustav i na pluća. No, ono što je bitno shvatiti da te sitne čestice zraka, one koje su vrlo male, koje ne možemo vidjeti, one penetriraju vrlo duboko u pluća, te ulaze u naš krvni sustav. Stoga mislim da mogu imati impakt na različite organe, na živčani sustav, na reproduktivne organe to znači da mogu imati posljedice na plod, a to onda naravno može e, dovesti do problema kod djece u njihovom zdravlju. Naravno utječe i na probleme sa respiratornim sustavom. To znači, dakle tu samo ne govorimo o tome da udišemo zagađeni zrak i da to ima posljedice na respiratorni sustav, već je mnogo šire od toga. Ova, ovaj slajd pokazuje kako e, zagađenje zraka izaziva jako puno bolesti i problema i kad uglavnom govorimo da ljudi prerano umiru zbog zagađenja zraka i to je ono što pokazuje ova piramida. Lakše je za vlade i institucije kvantificirati zato što imamo dobre registre e, preminulih osoba, ali osim toga imamo i čitav niz suptilnih problema sa zdravljem i zapravo puno veći broj ljudi pati od zagađenja zraka. dakle, pri dnu paramide vidite da su učinci možda manje ozbiljni, ali oni su i dalje ovdje i da pogađaju jako velik broj ljudi. Dakle, najčešće posljedice su dakle, utjecaj na pluća, kardiovaskularni sustav, e, respiratorni sustav. Svatko od vas ima rođaka ili e, prijatelja koji ima problema sa disanjem kada je e, zagađenje zraka visoko. Tako da, da, jako je tu puno problema. U urbanoj populaciji ljudi su izloženi štetnim razinama zagađenja zraka. I ovdje vidimo razlike između e, granica Europske unije i standarde. Dakle, zapravo ono što preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija kad govorimo o zaštiti javnog zdravlja. Vidite e, imena različitih kemikalija i čestica koje zagađuju zrak. Ovdje vidite dakle za lebdeće čestice u zraku, e, veličine 2,5 mikrometra. Vidite dakle da je to 10 do 14% populacije u Europskoj uniji koje je izloženo dakle tim česticama iznad dozvoljene vrijednosti a dakle e, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 91 do 93% populacije je izloženo takvim česticama. Tako da ovo nije problem koji se događa samo u Aziji, Kini ili mjestima koje vidimo u e, vijestima, događa se i ovdje kod nas. Ovaj e, graf pokazuje mm, nedavno je objavljen i pruža jako puno jako važnih informacija. Vidite nekoliko tamno zelenih točkica. I to su jedina mjesta gdje kvaliteta zraka je u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. No još bih vam dala jednu bitnu poruku, a to je da iako se kvaliteta zraka može unaprijediti, to moramo gledati s pozitivne strane i bilo kakvo unapređenje kvalitete zraka će zapravo voditi do unapređenja zdravlja. To je jako bitno, zato što odluke koje će se donositi i koje će utjecati na smanjenje zagađenja zraka će pomoći ljudima. Dakle, perspektive za unapređenje situacije u Europskoj uniji. Mnogi od vas su čuli za paket e, Europske unije o čistom zraku, te čitav niz rezultata koji predlaže. Dakle, taj paket e, cilja na smanjenje velikog broja uranjenih smrti do 2030. Isto tako će smanjiti gubitak, to jest smanjenje očekivanog trajanja života. To znači da u 2005. ljudima će se u prosjeku život skratiti za 8,5 mjeseci zbog zagađenja. I ta će brojka pasti na 5,3 mjeseca. To je unapređenje zatim koristi na zdravlje ljudi kao rezultat ovog paketa ako bude implementiran su 12 puta viši od troškova smanjenja zagađenja. To znači da e, vrijedi ulagati u tehnologiju kako bi se unaprijedilo zdravlje naših građana. Govorimo o 40 do 140 milijardi eura u ekstremnim troškovima, 3 milijarde u dakle, direktnim e, koristima, dakle manji troškovi za zdravstvenu skrb, zatim e, otvaranje novih dodatnih radnih mjesta zbog povećane produktivnosti, a sve će to koštati 0,02% e, BDP-a godišnje. No, je li to dovoljno? Kao što sam prije rekla, bilo kakvo smanjenje dolazi do zagađenja, dovodi do poboljšanja e, zdravlja. No, isto tako znamo da se mogu provoditi dodatne tehničke mjere u Europskoj uniji Takve mjere sada postoje i ako bi se provodile dosljedno mogle bi smanjiti gubitak očekivanog trajanja života i smanjiti dakle to do 3,6 mjeseci u prosjeku. Cilj Europske unije je postići razine kvalitete zraka koja neće uzrokovati negativne posljedice na ljudsko zdravlje i na okoliš. No, to je isto tako još uvijek vrlo daleko od preporuka za zaštitu javnog zdravlja koje definira Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, koje su moje poruke za vas? Kvaliteta zraka je vrlo bitan faktor za zdravlje i globalno i u Europi. Zagađenje zraka doprinosi porastu broja bolesti, to su kardiovaskularne bolesti, bolesti respiratornog sustava te e, karcinoma pluća. Znanstveni dokazi se prikupljaju i danas znamo mnogo više o tome kako zagađenje zraka vodi do e, gubitka života te do gubitka koliko mjeseci života se gubi upravo zbog zagađenja zraka. Izlaganje europskog stanovništva zagađenju zraka se mora smanjiti ako želimo unaprijediti javno zdravlje. I naravno da svako smanjenje izlaganja zagađenju će unaprijediti zdravlje. Važno je smanjiti emisije i važno je e, provoditi tehničke mjere koje su dostupne i koje već postoje. Tako da mnogo se toga još može učiniti kako bismo unaprijedili naše živote u Europi. Hvala vam. Thank um, Hvala. A sada prelazimo na okolišnu perspektivu te budućnost kvalitete zraka u Europi i sada vam predstavljam gospodina Agrena. On je direktor tajništva za zagađenje zraka i klimu, Airclim, iz Göteborga iz Švedske. Izvolite. Uh, Hvala. Moja je uh, agencija također uh, dio nevladine organizacije Europski ured za okoliš koja je ova godina proslavila određeni broj godina postojanja. ovdje vidimo lov na ciljeve za 2030. Da malo ponovimo ono što smo rekli. Imamo dugoročne ciljeve i ne bi trebalo, to ne bi trebalo imati negativne učinke na zdravlje ljudi i na okoliš. To je sve dio sedmog okolišnog programa, a cilj je bio isti i u petom i u šestom. Dakle, još od ranih 90-ih imamo taj cilj. Ako gledate što to znači, znači da se moramo vratiti i pogledati na znakove to dobivamo iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije. A što se tiče zaštita ekosustava, tu to dobivamo iz jedne međunarodne konvencije o ekosustavima. To su dakle razine koncentracija koje moramo smanjiti kako bismo zaštitili okoliš i ljude. Jesmo li ostvarili taj cilj? Ne, nismo, ali na putu jesmo. Ova slika vam pokazuje smanjenje emisija za čitav niz e, različitih zagađivača u Europskoj uniji od 1990. do 2012. E, Podaci su iz Europske agencije za okoliš. Kao što vidite, emisije su znatno pale u proteklih 20 e, godina. Dakle, gotovo za 90 i Sumpor zapravo je pao za gotovo 90%. Amonijak je pao samo za jednu trećinu i većina toga je rezultat restrukturiranja europske mm, evropske poljoprivrede. Nažalost, e, nisu provedene nikakve mjere kako bi se smanjile e, razine amonijaka. Dakle, samo kratak pregled. Naravno zdravstvo je dio naše politike u okolišu, tako da ću ponoviti neke podatke o zdravstvu. A, zatim tu je problem acidifikacije, problem e, sumpora i dušika koji e, zagađuju tlo i vodene resurse. Na preko 120 tisuća kvadratnih kilometara smo prešli Eh, kritično opterećenje. Isto tako moramo se sjetiti i takozvane povijesne štete koja se dogodila u proteklih 40 eh, do 50 godina. Dakle, to je još uvijek tu i ekosustavima treba jako puno godina da se oporava nakon što eh, smanjimo ove razine na održive razine. Zatim eutrofikacija to je zapravo pretjerano korištenje goriva i stavljanje previše dušika u, e, u tlo, dakle obogaćivanje voda nutrijentima. Imamo oko 1 milijun kvadratnih kilometara osjetljivog e, kopnenog ekosustava, to je gotovo dakle dvije trećine osjetljivog kopnenog ekosustava e, u kojem se dakle koriste previše koriste previše gnojiva, umjetnih gnojiva. E, I to uključujući 73% područja iz Natura 2000. 2000. Osim toga, to ima učinke na usjeve te na materijale, uključujući i štetni učinak na kulturno, kulturnu baštinu, a to je nešto o čemu se ne govori e, mnogo, a i teško je kvantificirati. Isplati se smanjiti emisije. Ovaj slajd pokazuje razvoj u e, prelasku kritičkog e, opterećenja u ekosustavima i to vrijedi za cijelu Europu. Znači ne samo za 28 zemalja članica. Emisije sumpora smo dosegle najveću e, razinu negdje oko 80, a nakon toga su pale, e, to je spadaju od e, ranih 1980-ih. To vidite na ovoj liniji koja prikazuje acidifikaciju. Amonijak je pao od 1990-ih i oksid dušika. Vidite da ne prelaze više svoje kritične e, razine. Tako da ako emisije smanjimo, priroda će nam odgovoriti, baš kao što smo čuli prije, i zdravlje će nam odgovoriti. Zdravlje možda malo brže u odgovorima, ali odgovorit će nam i priroda. Ako pogledamo sada situaciju, imamo dakle eutrofikaciju i acidifikaciju. Ovdje vidite područja koje su e, pogođene sa previše e, dušika. vidite da je to na niskoj razini do 2030. Zapravo samo želimo učiniti ono što je do sada e, odlučeno, to jest provedba dosadašnjeg zakonodavstva koje sada postoji. Pojem se da to nije dovoljno za ostvarenje dugoročnih ciljeva što se tiče zdravlja, ista situacija, ovo na lijevoj strani je sadašnja situacija, na desnoj je projekcija za 2030. Vidite i najgore poguđena područja su ona tamnija. Tamo je uglavnom najveća gustoća e, previsokih emisija. Ovo je malo kompliciraniji slajd, ali zapravo pokazuje istu stvar da preko 90% urbanog stanovništva u Europskoj uniji je izloženo e, razinama ozona i e, lebdećim česticama u zraku koji su vrlo e, štetni. Zar da to rješavamo jedan po jedan, dakle svaki grad samo za sebe? Pa možemo do, određeno, do određene razine, ali to ipak nije dovoljno. Nedavno smo imali izvješt, nedavno smo dobili izvještaj konzultanata komisije koji pokazuje koji je učinak razina koncentracija čestica u zraku u svakoj zemlji članici. Uzeo sam primjer nizozemske koji nije jedan prosječni primjer, to je jedan od ekstremnih primjera. Vidite na ovoj drugoj, drugom stupcu gdje stoji međunarodno, to je koncentracija čestica prosjek u urbanim centrima u Nizozemskoj. To, to je zapravo ono što je uvezeno iz drugih zemalja. Tako da za te dijelove, dakle gotovo polovina razina čestica dolazi iz susjednih zemalja. I stoga je očito da Nizozemska ne može sama riješiti taj problem, već trebamo imati koordiniranu akciju. I mnogi situacija je slična u mnogim drugim dijelovima Europe. Znači određeni gradovi ili mjesta su e, tako reći zaraženi zato što im čestice dolaze iz drugih gradova ili država. Ovdje vidite schematski prikaz prijedloga za do 2030. Vidite gdje želimo doći samo e, provedbom sadašnjeg zakonodavstva. Prijedlog komisije spušta granicu emisija, tako da spušta zapravo i učinke i ne provode se sve e, tehničke mjere koje postoje i daleko je od ostvarenja dugoročnih ciljeva. Htio bih ovdje e, se razmahati, ali ne mogu. Ove su projekcije napravljene prije nego što je Europska unija donijela odluku o novim ciljevima za klimatsku politiku u listopadu ove godine Europska unija je e, definirala granicu od 40% za ugljični dioksod, te e, jačanje energetske učinkovitosti i definirale ciljeve za e, stakleničke plinove. Ako provodimo ovo što imamo do sada, smanjit ćemo i e, emisije sumporovog dioksida, čestica i dušikovog i dušikovog oksida to će, ako bismo provodili mjere koje imamo, već bi s time ostvarili određene mjere, a ako provedemo mm, tehničke mjere koje imamo, spustili bismo tu granicu još niže. To znači da možemo ostvariti ciljeve prijedloga iz komisije po mnogo e, nižim troškovima. To znači da možemo imati višu rezinu ambicija po nižim troškovima. Ovo je prijedlog komisije. Vidjeli smo sažetak i tog prijedloga. To su dakle e, ciljevi za smanjenje emisija, dakle stari ciljevi. Prema starim ciljevima, dakle to je bilo 3,3 milijarde godišnje, a dakle procijenjene koristi za zdravlje gotovo tri puta toliko. To se možda ne čini kao jako puno novaca, ali ako to pro... podijelite po osobi, to je 6 eura po osobi godišnje. Doista nije tako dramatično. A koristi koje ćemo od toga imati su mnogo veći. Ovdje vidimo rezultate prijedloga komisije. Ako ćemo slijediti taj prijedlog, imali Dakle, imat ćemo gotovo 250 tisuća smrti zbog eh, preranih smrti zbog zagađenja. Isto tako eh, eh, dijelovi tla koji su pretjerano izloženi mm, dušiku i to će nas sve koštati između oko 16 milijardi godišnje, 160 milijardi godišnje. Dakle, nek to je direktiva koju je predložila komisija, a MTFR su zapravo dostupne tehničke mjere. Ovo je posljednji slajd i sa mojim zaključcima. Mislim da je glavni zaključak da Šteta na zdravlje i šteta na okoliš su previsoki i bit će i dalje previsoki 2030. i pod sadašnjim zakonodavstvom i e, ako budemo slijedili novi prijedlog komisije. Europska legislacija zakonodavstvo bi trebalo ciljati ostvarenju dugoročnih e, ciljeva koje smo dogovorili još prije 20 godina. Ako želimo tamo stići, onda ne trebamo imati samo direktivu o najvišim granicama za emisije, već moramo imati zakonodavstvo, sektoralno zakonodavstvo kako bismo osigurali da se emisije smanje u svim najvažnijim sektorima. Ne samo u poljoprivredi koja posustaje, imamo cijeli jedan sektor koji uopće nije pokriven, to je međunarodno, međunarodna plovidba. zatim imamo um, spaljivanje čvrstih goriva te čitav niz drugih sektora. Te na kraju nije dovoljno imati samo tehničke mjere, moramo sagledati i politike. Klimatska politika je jako bitna i kad gledamo uh, stajališta zagađenja zraka. Osim toga, moramo se koncentrirati i nad energetiku, transport i poljoprivredne politike kako bismo ostvarili e, smanjenje emisija i to učinili na vrijeme. I završavam jednom reklamom. Hvala vam. Agren. Um, Hvala lijepa. Hvala gospodine Agren. E, sada imate prilike postavljati pitanja. Mm, prva riječ ima gospođa Majsna. Bit ću vrlo brza, hvala. E, samo se pitam, da li imate brojke o zagađenosti zraka e, koju uzrokuju brodovi? Jer to se nije pojavilo ni u jednom slajdu. Ja dolazim sa sjevera Europe e, i znam da ćemo od početka sljedeće godine imati obavezno smanjenje emisija na e, Sjevernom moru i e, Baltiku. Zato me zanima da li imate ikakve brojke o tom zagađenju koje uzrokuju brodovi u različitim obalnim područjima Europe. Ne mogu vam navesti konkretne brojke u kilotonama ovako iz glave, ali je gledano povijesno od 1980. nadalje e, emisije su se povećale za jednu trećinu, e, odnosno dvije trećine, ovisno o tome šta mjerimo, koje emisije mjerimo. Imali li smo smanjenje emisija sumpora e, to će, e, dogodine ćemo imati dramatičnu redukciju od 90%, od 2020. u sjeveroistočnom Atlantiku, e, Sredozemnom moru i Crnom moru imat ćemo 0,5% smanjenja, ali još nemamo efikasne mjere za smanjenje. Postoje tehničke mogućnosti u SAD-u imamo E, e, propise, imaju, postoje propisi koji će smanjiti e, emisije dušičnih oksida i bilo bi izvrsno kada bismo mi proširili naše područja kontrole na sva naša mora. To bi bilo izvrsno i za okoliš i za ljudsko zdravlje. Sljedeća govornica, hvala lijepa. Ispričavam se što sam došla sa zakašnjenjem. Jedno od pitanja kojem su meni postavili članovi moje vlade, e, njih zabrinjavaju ogromni troškovi koje će države imati zbog e, obaveza nadzora odnosno mjerenja, monitoringa. Vi ste očito tu učinili već dosta, imate brojke iz cijele Europe. Možete li reći nešto o tome kako se taj monitoring odvija, koliko često i jer ako je moguće provoditi da li, je, da li će to biti veliko financijsko trećenje za zemlje članice? Već imamo direktivu NEC što se tiče ograničenja emisija e, koja je usvojena 2001. Dakle, već postoji taj sustav monitoringa e, kako bi se kontrolirale emisije. To sve već postoji. Već imamo protokol iz Getenborga koji je na neki način zrcalno, zrcalni zakon koji pokriva ne samo EU e nego i cijelu Europu i SAD, a on je, to je usvojeno 1929. i revidirano 2012. E, sada usvajamo obveze redukcije emisija do 2020. EU se obavezala, ali još nije ratificirala E, ja se nadam da će e, evropske zemlje to također usvojiti. Dakle, ja ne vidim koji novi tipovi monitoringa bi se mogli sad očekivati. Zapravo, ovo što komisija predlaže su detaljniji nacionalni programi kako bi se osiguralo smanjenje emisija, e, ali mjere već postoje i tu neće biti novih vrsta monitoringa, odnosno nadzora, e, jer sve je to već usvojeno e, ili je trebalo biti usvojeno i provedeno već odavno. Dakle, ja ne vidim koje nove vrste monitoringa, odnosno koje nove vrste financijskog opterećenja bi sad mogle proizaći iz ovog e, predloga komisije. Hvala lijepa. S nama je i netko iz komisije. Ne znam da li biste vi željeli komentirati. Ako da, Vaši komentari su dobrodošli, naravno. Naravno, ako niste e, stručni za ovo područje, ne morate odgovoriti. Hvala lijepa, gospođo Gerling. Ovo što je rekao gospodin e, Agren je točno. E, ovaj prijedlog komisije ne predviđa nove obveze monitoringa. E, potpuno je identičan sa već postojećim obvezama e, po protokolu iz Geteborga. Hvala lijepa. kiti izvoli imaš riječ. Hvala, Đuli. Zahvaljujem e, našim govornicima. Moje pitanje je, vrlo specifično. primijetio sam da su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije 2,5, ako je to još uvijek slučaj, pitam se možete li spekulirati kako se možemo pomaknuti od ovoga gdje smo sad prema tamo gdje trebamo stići. Što se tiče ultra finih čestica, nanočestica, e, rečeno mi je da to ima vrlo značajan utjecaj na zdravlje. Pitam se da li postoje neke ideje o tome kako se možemo uhvatiti u koštac sa tim problemom. Hvala lijepa na ovom pitanju. Zapravo u, pravu ste razlika između preporuka Svjetske zdravstvene organizacije za izloženost e, e, stanovništva 10 mikrograma e, godišnje, a u Europskoj uniji će E, vrijednost biti 25 mikrograma, dakle to je bitna razlika. Svjetska e, zdravstvena organizacija ima dokaze, odnosno podatke koju su skupili znanstvenici i ti su podaci vrlo uvjerljivi. Gledajući kako čestice kad se udišu utječu na e, oboljenja i u Europi i u SAD-u te razine su relativno niske. Novije studije gledaju i na niže razine opterećenja, e, međutim to vodi takvim posljedicama. Dakle, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije temelje se na tim znanstvenim podacima. E, mi smo u Europi svjesni toga da e, se mora uzeti u obzir tehničke mogućnosti, e, potencijalne troškove e, provođenja mjera, dakle postoje tu druge, e, drugi faktori koje, koje se uzima u obzir kada se propisuju standardi kao koji će biti dio našeg zakonodavstva. Dakle, to objašnjava ovu razliku između preporučenih vrijednosti od strane Svjetske zdravstvene organizacije i europskih standarda. E, čestice su puno dakle manje čestice i ne postoji monitoring u Europi što se tiče e, tih čestica to je vrlo komplicirano puno kompliciranije Dakle, to je sve skupa još uvijek prilično novo i e, dok se ne uvede jedan konzistentan sustav monitoringa, nešto što je realno izvedivo i što nam može dati prave podatke, e, moramo poraditi na tome da se to najprije uvede. E, dakle, e, ova veličina čestica koja je obuhvaćena monitoringom je najrelevantnija, ali svakako treba uvesti monitoring za ove još sitnije čestice. Također ste pitali kako se možemo uhvatiti košta s tim pitanjima koliko ja znam jedan od najboljih načina je uvesti ograničenja za e, čestice u e, ispušnim plinovima e, odnosno mora se hvatati te čestice postavljati im tako reći E, zamke, odnosno hvatače koje će ih e, hvatati tako da ne odlaze u zrak. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, ispričavam se što sam došla sa zakašnjenjem gledajući Pogledao sam međutim ove slajdove koji su bili dostupni na internetu. Nadam se da neću postaviti pitanje koje se ne odnosi na vaše slajdove. U javnoj raspravi uvijek se govori o preranim smrtima koje su direktno i o direktnim ili indirektnim kostovima, e, troškovima e, zagađenja zraka, ali postoje neki faktori koji su jednako ili važni ili još važniji, a to je zapravo e, učinak na kvalitetu života, posljedice za kvalitetu života života. Dijete se ne može baviti sportom zbog e, problema sa e, dišnim organima. To je ogromna, e, ogromno smanjenje kvalitete života. Pretpostavljam da imate neke informacije i o tome. Da li je to na neki način mjerljivo? Da li možete reći nešto i o tome? Hvala vam na ovom pitanju. Upravo ste. Zapravo ima više informacija o preranoj smrti jer je to nešto što je lakše količinski opisati. Imamo svi registriran broj umrlih u državama članicama tako da zaista možemo E, utvrditi broj i nažalost taj broj je previsok, a mnogo e, je teže identificirati e, neke druge probleme, na primjer djeca koja imaju astmu ili bilo kakve druge respiratorne probleme, djeca koja ne mogu izaći van, igrati se s drugom djecom ili starije, stariji ljudi kojima je teško disati, pogotovo kada u vrijeme kada smo imali toplotne e, talase, e, to je nešto što može predstavljati ogroman problem za starije stanovništvo i za dosta ljudi. Mnogo teže je e, utvrditi koliki je broj tih ljudi jer su sami simptomi manje primjetni. Postoje studije koje su, kojima su se mjerile funkcija pluća, djece, naročito to e, za vrijeme smoga. Dakle, to su studije koje jesu e, napravljene, no međutim, nažalost, teško je utvrditi koliki broj ljudi e, pati zbog takvih zdravstvenih posljedica. Moj kolega je u njegovoj prezentaciji govorio o dosta brojki. Kada pogledamo zapravo E, brojke obično vidimo da svi smatraju da stvar zapravo precijenimo trošak mjera, a podcjenjujemo učinak tih mjera. A ono za što se mi borimo je zdravlje stanovnika i vjerojatno se svi previše usredotočavamo na e, vrh iceberga, a zapravo ima još dosta toga ispod. Izvolite. Gospođa Dali. Vi ste već jednom rekli se za vrijeme e, izlaganja da još uvijek nije u pomorskom sektoru zakonski uređena emisija e, onečišćujućih tvari, a zapravo se radi o sektoru koji dosta onečišćuje zrak i uzrokuje klimatske promjene, kao što je slučaj i sa zračnim zrakoplovnim sektorom. E, da li dovoljno činimo za smanjenje emisija iz e, zračnog prometa? Znam da postoje zakonodavstvo u tom području, ali ne znam da li je to dovoljno. Odgovor koliko sam ja vidio zapravo e, zrakoplovstvo nije jedan od glavnih e, zagađivača zraka naravno postoje emisije iz zrakoplova ali većina tog onečišćenja onda odlazi visoko u zrak e, a što znači da iz zračnog prometa nemamo toliki utjecaj E, na kakvoću zraka. Najveća povećanje emisija ne dolazi iz zrakoplova, već iz automobila, na koji putnike vode do i sa aerodroma. E, to nisu, nisu zrakoplovi ti koji onečišćuju zrak. Evo samo još dva kratka pitanja. Govorili ste da se uglavnom u gradovima, glavno se gradovi suočavaju sa problemima zagađenja. Imamo li neke primjere gradova u kojima se kvaliteta zraka poboljšala i budući da ja dolazim iz Nizozemske, rekli ste da u Nizozemskoj je zrak gori nego u drugim regijama. Zbog čega? Je li to zbog blizine mora ili zbog susjednih zemalja ili e, zbog nadmorske, niske nadmorske visine? Evo, to je pitanje koje imam. I think we both can have a go at this one because it necessarily involves a bit of pa, znate, nužno tu dolazi do špekuliranja zapravo kada govorimo o brojkama e, u Nizozemskoj. E, postoji e, dosta emisija ne samo u Nizozemskoj, već isto tako i na sjeveru Francuske i u zapadnoj Njemačkoj, gdje postoji također i e, plovni putevi koji prouzrokuju onečišćenje. E, imate emisije amonijaka iz intenzivne poljoprivrede, e, zatim sumporov dioksid, oksid dušika kao i ostale onečišćenja u obliku e, ledećih čestica 2,5. E, sve to doprinosi visokom zagađenju zraka u Nizozemskoj. Dakle, tu postoji e, dosta emisija tih onečišćujućih tvari. E, nisam nikada poredio promjenu stanja zraka u e, gradovima, tako da ne mogu odgovoriti na ovo prvo pitanje. Postoji vodič za onečišćenje gradova koji je poredio onečišćenje u e, svim gradovima i klasirao ih možete to pronaći na Google vjerojatno. E, možete dobiti i također e, primjere dobre prakse koje primjenjuju određeni gradovi. Ako samo još mogu dodati, e, imate dosta informacija u Europskoj agenciji za okoliš i čak i ovdje izvan ove prostarije možete pronaći informacije koje su raspoređene i po državama članicama, možda ne nužno po e, gradovima, ali možete vidjeti zapravo koliko su zagađene određene regije, možete vidjeti u kom smjeru to ide. Hvala, gospodin Pičer. Hvala, ja bih govorio polskim. Jedno do predstavitela WHO. Mam dva pitanja prvo se e, želimo uputiti predstavniku Svjetske zdravstvene organizacije, a drugo želimo uputiti drugom govorniku. E, znamo da je broj e, prerane smrti zbog zrakoplovnog onečišćenja veoma visok. a predstavnica Međunarodne zdravstvene organizacije je rekla da je to uglavnom uzrokovano zbog plučnih oboljenja. Naravno, e, ledeće čestice uzrokuju plučne bolesti, ali uzrokuju također i rak, rak koji se sve više i više pojavljuje ovih dana. Postoje li bilo kakve izvješća koja uzimaju u obzir zaista emisije, e, a ovdje govorim o benzopirenu, znamo da postoji dosta kampanja za prestanak, pušenja i kako bi se smanjio broj slučajeva e, raka pluća, no međutim industrije također ispuštaju benzopirin i to je jedno od pitanja koje želim postaviti. Zatim, rečeno je da je poljoprivreda ogroman izvor onečišćenja. Možda to može djelovati e, iznenađujuće na prvi pogled, jer poljoprivreda nam se čini čistom, no međutim to nije tako. Koje su emisije koje proizlaze iz e, poljoprivrede? Znamo da e, su umjetna gnojiva izvor dušika i postoje još drugi izvori onečišćenja iz poljoprivrede. Znamo da postoji fenomen eutrofikacije, dakle onečišćenja voda. Hvala. Mogu li ja samo nadovezati se na ovo pitanje jer sam ja htjela postaviti pitanje vezano uz eutrofikaciju i, i onečišćenje voda i bilo bi dobro ako biste nam mogli objasniti na koji način to utječe na onečišćenje zraka. Hvala. Evo ja ću prvo odgovoriti na prvo pitanje vezano uz bolesti prouzrokovane lebdećim česticama. Vi ste govorili o e, raku pluća i respiratornim bolestima. E, u našem društvu postoje kardiovaskularne bolesti. E, ovdje dakle mislimo na srčani udar na primjer. Te srčane bolesti su prisutne u našem društvu a e, onečišćenje zraka je povezano s tim i je jedan od uzroka kardiovaskularnih e, bolesti. To je jedan od e, glavnih negativnih učinaka zračnog onečišćenja. 80% ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti. Rak pluća također je uzrokovan onečišćenjem, ali mnogo manje, še, samo 6% ljudi umire od raka pluća zbog onečišćenja. I upravo zbog tog, iz, iz tog razloga što tako malo ljudi umire od raka pluća zbog onečišćenja zraka se to ne uzima toliko u obzir u studijama. No međutim, jasno je da, su, da je mješavina lebdećih čestica najveći uzročnik ovih bolesti. Što se tiče poljoprivrede i poljoprivrede koja emitira određena onečišćenja zraka, e, poljoprivreda ispušta otprilike 9%, 90% dušika u zrak u cijeloj Europi. To se može porediti sa prometom. Dakle, to je najveći e, uzročnik e, amonijaka, emisija amonijaka, naročito amonijak koji se isparava iz gnojiva. I također, ako se dobro sjećam, otprilike 50% metana se ispušta iz e, poljoprivrednih aktivnosti. Znam, nisam siguran za brojke, ali znam da da dosta metana se ispušta iz poljoprivrede i otprilike 5 do 10 e, puta e, se emitiraju primarne lebdeće čestice. A što se tiče eutrifikacije i onečišćenja zraka, dušik koji ulazi u ekosustav mijenja e, svojstva dušika u tlu i samim tim velik broj e, vrsta koje se nalazi u tlu ne mogu preživjeti u njemu. Dakle, mijenja se sam ekosustav kao što se mijenja i e, ekosustav u onečišćenim vodama. Dakle, ukoliko imate previše dušika, e, neke biljke će e, pre, previše rasti i nadrasti zapravo druge biljke, nadživjeti druge biljke i samim tim će se poremetiti ekosustav i ugroziti druge neke biljke u određenim područjima neke vrste koje postoje samo u tim područjima e, i vrlo su rijetke tamo zbog toga što su biljke koje su postojale na drugim te iste biljke koje su postojale na drugim biljkama, drugim područjima uništene zbog prevelike količine dušika. Dakle, opći učinak pretjerane količine dušika je e, poremećenje ekosustava. Posljednje pitanje. Da, ja ovdje sad želim postaviti pitanje vezano uz lebdeće čestice. Želim pozdraviti ono što ste vi do sad rekli i jasno je da je korisno smanjivati ove emisije ili zabraniti također e, benzinske i dizelske motore u određenim e, područjima jer E, ako su lebdeće čestice najveće ubojice zajedno sa oksidom e, dušika, onda ih e, treba, treba zabraniti izvor njihovih emisija. Međunarodna agencija za istraživanje raka je veoma detaljno razmotrila pitanja dizela i rekla da je e, kancerogen. Znamo kako lebdeće čestice utječu na e, zdravlje i da mogu dovesti do zaista teških bolesti, a mješovite te lebdeće čestice koje možemo pronaći u gradovima su dosta opasne po E, zdravlja čovjeka. Hvala. Želim se zahvaliti našim govornicima iz prvog dijela ovog sastanka. Sada prelazimo na drugi dio dnevnog reda, te bih zamolila tri sljedeća govornika da nam se pridruže ovdje na pozornici. Hvala. thank Hvala lijepa. U drugom dijelu govorit ćemo o sektoralnim e, pitanjima. E, među nama je gospodin Klaus Land. On je iz Europskog udruženja proizvođača automobila i koordinator je radne skupine za emisije u realnim prometnim uvjetima. Gospodin Lant, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala vam što ste industriji dali šansu da objasni ono što su do sada učinili, ali naravno i ono što bismo željeli podržati u vezi sa prezentacijama koje smo do sada čuli kako bismo pomogli da se poboljša kvaliteta zraka. E, prelazimo na prvi slajd. E, ovo smo već vidjeli u jednoj od prethodnih prezentacija. Tu vidite što je učinjeno do sada e, što se tiče europskih standarda emisija za dušične okside i što se tiče benzina i što se tiče dizela. E, s lijeve strane vidite e, standarde od otprilike prije desetak godina e, za osobna vozila, s desne strane za teretna vozila. Glavne poruke je poboljšanje E, kontrole emisija iz novih vozila i teških vozila. Međutim, moramo također biti svjesni toga, to smo i čuli već u prezentacijama do sada, da e, osim emisija koje kontroliramo moramo uzimati u obzir i emisije koje nastaju u realnim prometnim uvjetima. Što se tiče teških vozila, e, Postoji već sustav mjerenja i to je sada dio prezentacije kako ćemo dakle e, te e, pokretne sustave mjerenja e, primijeniti i na putnička vozila. E, možda je netko od vas već svjestan da trenutno komisija radi skupa sa zemljama članicama i skupa sa industrijom na takozvanim e, e, paketu, paketu mjera za emisije u realnim prometnim uvjetima. Zašto to moramo, zašto se time moramo pozabaviti je jasno i iz dosadašnjih prezentacija Dakle, moramo razviti novu proceduru testiranja kako bismo ustanovili emisije dušičnih oksida u realnim prometnim uvjetima. E, neovisni izvori su podastrili podatke. Tu možete vidjeti što je do sad učinjeno. Kad pogledamo od 2000. E, tu smo uveli Euro 3 standard to znači 500 mg po e, kilometru, a s druge strane vidite stvarne emisije. Gledajući 2014. imamo standard od 0,08. To je bio dobar korak naprijed E, dakle sa 500 na 80 mg, ali to naravno nije jednaka redukcija ako se gledaju realni prometni uvjeti. Dakle, mi bismo htjeli, mi kao industrija bismo htjeli podržati e, mjere koje se e, trebaju uvesti i u pozitivno smo dijalogu sa svim dionicima kako bismo tu uredbu što prije moguće e, doveli do usvajanja u vezi sa tim e, emisijama. Što je sadržaj te buduće uredbe? Kao prvo, kao što sam već objasnio, prva ideja je bila e, uzeti ove ovaj, mjerne sustave koji se primjenjuju za teška vozila i upotrijebiti ih i na putnička vozila e, u realnim prometnim uvjetima. Kao što vidite tu na ljevoj strani e, na ovim slikama e, nije, nije moguće instalirati u sva vozila takvu opremu. I zato se ta buduća uredba ne može temeljiti na tome. E, moramo imati vrlo lagan i e, sustav koji je lako montirati. Dakle, mi tu radimo na razvoju te tehnike i E, trudimo se da to bude na raspolaganju što je prije moguće. Naravno, kad se instaliraju ti takozvani e, prenosni mjerni uređaji moraju se kalibrirati kako bi se e, osiguralo da su izmjerene vrijednosti točne. Nakon toga, tu vidite na desnoj strani, mora se proći kroz proces evaluacije i moraju se e, potvrditi onda standardi u dva područja, jedno je takozvano umjereno područje, a drugo prošireno gdje postoje razlike što se tiče temperature e, i različitih dinamičnih uvjeta vožnje. Ono što su važni stupovi te buduće uredbe su naravno e, obvezni uvjeti. Mi imamo svi različita mišljenja o tome što je normalna vožnja za inženjera. To bi moralo e, biti jasno definirano ne samo zbog činjenice e, da želimo imati jednake uvjete za sve ali imamo i odgovornost da ta uredba bude prilagođena, odnosno da ju usvoje i druge zemlje, strane zemlje, treće zemlje kao što su Južna Koreja, na primjer. I zato se to mora razviti na takav način i tu autoindustrija radi na razvoju takvog sustava. S druge strane, što se tiče vremenskog plana za uvođenje e, objasnit ću kako bismo mi htjeli podržati uvođenje e, tog zakonodavstva i radimo zapravo na e, nacrtima odnosno na prijedlozima tog zakonodavstva vidjet ćete da će industrija možda rekao bih i postići i više nego što se uvodno od nje očekuje. Postoji faktor takozvani e, faktor od 1,5 e, sektor putničkih automobila će se obvezati e, na iste standarde kao što su koji važe i za teška vozila. Kao što sam već rekao, postoji e, PEMS, lagani, laki sustav za mjerenje e, u lakim vozilima emisija u lakim vozilima. Glavno pitanje je što znači normalna vožnja, vožnja u realnim prometnim uvjetima. Moramo znati da li govorimo o vožnji uzbrdo, da li govorimo o potpuno opterećenom vozilu, i da li je normalna vožnja, samo vožnja uzbrda, teško opterećenog vozila uz maksimalno ubrzanje na svim temperaturama koje su moguće u Europi. Naravno, pragovi, pragovi će biti definirani E, pritom moramo uzimati u obzir što je cilj tog zakonodavstva. Dakle, moramo definirati što je to normalna vožnja u realnim prometnim uvjetima. E, mi smo uvjereni, mi industrija smo uvjereni i i mi zapravo tu podržavamo zakonodavstvo koje će biti veliki izazov za nas. E, vozila će biti podijeljena u dva sektora, e, umjereni sektor koji pokriva oko 90% normalne vožnje, ali također i proširena područja, područja e, gdje će biti uzet u obzir takozvani CF faktor za to područje, ali moramo imati vrlo jasne e, granične uvjete, ne samo radi nas, nego i zbog trećih e, e, stranaka, strana i zbog stranih zemalja. Kad gledamo detalje, kad govorimo o ispunjavanju tih budućih e, propisa e, moramo ovom, ovom slikom želimo pojasniti jedan primjer što to znači ispuniti na kraju e, jednake standarde kao za teška vozila. Mora se dakle razviti jedan potpuno zapravo novi tip putničkog e, automobila. Svi ovi dijelovi moraju biti modificirani kako bi se prilagodilo tim budućim propisima. Mora se uvesti takozvana SR tehnologija, mora se ugraditi u naša vozila i zato moramo razviti cijelu tu novu tehnologiju. Mi ne samo da to želimo, nego kao što vidite, mi već e, e, surađujemo na razvoju tih novih, e, donošenju tih novih propisa. Ali na jednom od sljedećih slajdova ćemo doći do te točke. Da li to znači da industrija pokušava odgoditi uvođenje tih novih propisa? Ne. Mi želimo da se ti propisi uvedu, ali u dva koraka postupno, a ne odjednom. Na E, na kraju će dakle to značiti i signifikantne izmjene e, e, hardware promjene, dakle ne samo uvođenje softvera u vozila, nego i promjene samih vozila. Na, u prosjeku takozvanog modela životnog ciklusa koji traje otprilike 6 do 7 godina, E, moramo voditi računa o konkurenciji koja će također izbacivati svoje nove modele automobila na tržište. Dakle, mi sada ispunjavamo EU 6 standarde koji su uvedeni 2008. 9. Dakle, ta vozila su sada na tržištu, a izaći će sa tržišta oko negdje 2021. Ako sada promijenimo ta vozila po novom europskom zakonodavstvu mora se razviti dakle novo vozilo, a pritom već znamo da taj budući model E, dakle rad na novim modelima je već počeo, dakle taj razvojni posao se mora sad obaviti dva puta. Te promjene na postojećim modelima moraju se dakle e, raditi za vrijeme životnog ciklusa tih modela. A nije moguće e, mijenjati proizvodnju, odnosno proces proizvodnje postojećih modela. Dakle, ono što je industrija u stanju učiniti, naravno vozila koja se trenutno razvijaju, koja su u trenutnu razvoju koja će biti lansirana 2017. Tu možemo prilagoditi vozila na jednom razumnom prvom koraku ovih propisa jer većina tih vozila e, već ima e, tehnologiju koja omogućuje ispunjavanje tih standarda. To me dovodi do e, ovog slajda koji objašnjava vremenski plan. Kao prvo industriji je jasno da bismo mi željeli razviti naša vozila tako da ispunjavaju ove propise E, mi ćemo to učiniti, međutim u dva koraka. Ta dva koraka e, to znači da ćemo uvesti e, jedan međukorak do 2017. a potom ćemo imati konačni korak završni negdje u periodu od pet godina gdje možemo prilagoditi tehnologiju novim propisima. Inače, danas e, mi smo vidjeli nacrt propisa koji e, bi trebali sadnositi, koji bi trebali biti gotovi negdje do kraja 2015. E, i trebali bi se odnositi na vremenski period negdje do 2021. 22. Zato mi pozivamo komisiju da uvede tu uredbu već početkom iduće godine kako bi mi razvili svoje modele u skladu s tim. Sad dolazimo do važnog pitanja što ćemo postići e, tim novim propisima. Na desnoj strani vidite ova zelena područja. E, to je temeljni scenarij, scenarij odgode E, to bi značilo kad bi se e, propisi uveli krajem 2016. E, dakle, vidite da za 2021. ćemo ovim uvođenjem u dva koraka postići gotovo iste rezultate naravno vidimo da ne bi sve stanice, mjerne stanice u Njemačke e, bile u skladu sa standardima. E, kao što svi znamo i drugi e, industrijski sektori moraju biti uključeni i razne vrste tehnologije moraju se razviti, na primjer za situaciju, e, mora se e, razviti promet koji teče bez zastoja i tako dalje. Imamo dakle paket koji je spreman e, kao što sam opisao to bi bilo od toga bi se postigle velike koristi, velika poboljšanja i mi smo e, voljni razgovarati o uvjetima koji trenutno nisu dio prvog koraka, ali, smo, ali ih možemo uvrstiti u završni korak i naravno e, možemo započeti sa našim prijedlogom od 2017. Dakle, dolazimo do posljednjeg slajda, najprije vam želim zahvaliti na pažnji ovo što ovdje vidite je kakva e, poboljšanja se može očekivati između danas 2014. do 2017. To bi bio prvi korak. E, vidite da je to ogromno poboljšanje, a na kraju e, 2020. postižu se rezultati koji su usporedivi sa onim što već danas imamo za teška vozila. Hvala. A sada ćemo govoriti o poljoprivrednom sektoru i emisijama. Ovdje imamo Daniela Rožeja koji dolazi iz Poljoprivredne komore iz Some i on će govoriti o poljoprivredi i utjecaju na okoliš e, u Francuskoj. Dobar dan, e, ja se zovem e, Daniel Rog, predstavljam poljoprivrednu komoru Francuske. Hvala što ste me ovdje pozvali. Ovo će biti prilika za mene da govorim o poljoprivredi za koju ste shvatili da je također izvor emisija. Poljoprivreda je uvijek jedna teška tema, no međutim e, to ne znači da o tome ne trebamo govoriti. Poljoprivredna komora predstavlja 110 110 e, ustanova, javnih ustanova u Francuskoj, 7800 suradnika, 4200 e, službenika koji su izravno odabrani i koji e, se bave davanjem savjeta poljoprivrednicima kako tehničkim, tako gospodarskim, okolišnim i administrativnim savjetima. Do sada je poljoprivreda E, radila dosta na pročišćavanju voda i dosta smo razgovarali sa našim poljoprivrednicima kako bi smijenili dosadašnje prakse i kako bi e, uzeli u obzir nove tehnologije. Kada govorimo o kvaliteti zraka, govorimo o stakleničkim plinovima i svi mi naravno već osjećamo E, negativne utjecaje stakleničkih plinova kako zbog manjeg prinosa tako i zbog kvalitete naših proizvoda. Samo znate poljoprivreda također e, je uvjetovana e, meteorološkim uvjetima, to je nešto na što ne možemo utjecati, ali to je nešto što ima svoje posljedice, zato je bitno o tome razgovarati. Naravno, kada govorimo o svim ovim tematikama, moramo priznati da i mi imamo određena ograničenja. Ograničenja vezana uz, na primjer, našu proizvodnju, e, ograničenja vezana uz zakonodavstvo gdje imamo već dosta ograničenja kroz direktive, direktiva o nitratima, na primjer, i druge direktive, tako da u odnosu na mjere koje su predviđene u direktivama jako je bitno E, razmisliti na koji način ih primijeniti uz ta dodatna ograničenja i na koji način organizirati rad na poljoprivrednim e, gospodarstvima. Iznenadilo me koliko poljoprivrednika je E, pristalo vrlo lako primjenjivati sve odredbe direktiva iako to ugrožava njihov rad na poljoprivrednom gospodarstvu. No međutim e, moram napomenuti da imamo malo prakse, nemamo dovoljno e, ni prakse ni dovoljno referenci i nemamo dovoljno objekata u kojima možemo uzgajati, na primjer, životinje kako bi ispoštovali e, direktive. Ali postoje i poluge koje nam mogu pomoći u primjeni odredbi. Možemo uz te poluge, na primjer, e, smanjiti broj količinu gnojiva u stajama i možemo raditi na e, pokrivanju spremnika za tajski gnoj. To su sve stvari koje su za nas veoma bitne i na kojima možemo raditi. No međutim sve to košta. Zato smatram da trebamo govoriti i o gospodarskom gospodarskim posljedicama. Moramo ih moći e, kvantificirati, izmjeriti i postaviti konkretna pitanja vezana uz njih kako bi vidjeli e, koji je e, interes za poljoprivredu da primjeni sve te mjere. Ja vrlo jasno mogu reći poljoprivrednici moraju imati određene prihode, ne mogu živjeti bez njih, ali istovremeno u njihovom radu moraju uzeti u obzir i zaštitu okoliša. Dakle, sve to je dosta banalizirano u prošlosti i nije se o tome dovoljno govorilo. Iskreno ću vam reći, ja kao e, zaista e, stručnjak u ovom području moram pokazati i našim građanima koja je njihova korist u ovom svemu, a meni se čini da danas kada govorimo o okolišu više govorimo o društvu, a ne govorimo dovoljno o poljoprivredi. Nemojte zaboraviti e, prehrambena autonomija je značajna. Mi smo proizvođači e, prehrambenih sirovina, kvalitetnih prehrambenih sirovina. Ne zaboravite da mi isto imamo bitnu ulogu na području energije, obnovljiva energija kroz biomasu je značajan izvoj energije i to moramo uzeti u obzir. Moramo uzeti u obzir sve ono što je do sad učinjeno i kada vidite što su druge zemlje učinile, na području smanjenja stakleničkih e, plinova, onda vidite da e, ljudi rade na tome. Ne može se to promijeniti sve e, od danas do sutra. Uz nove tehnologije moći ćemo ostvariti naše ciljeve, no međutim tu je potrebna i pedagogija, a potrebno je i saslušati što kažu ljudi na tržištu, jer sve to će imati utjecaj i na cijene Pogledajte, na primjer, stočarstvo. To je vrlo osjetljiv sektor. To je sektor koji je rizičan. Ako dodamo dodatne prepreke e, poljoprivrednicima, možda ćemo postići suprotan efekt od onog kojeg želimo postići bez dodatne vrijednosti, bez e, bilo kakvih e, potpora postoji rizik da e, poljoprivrednici jednostavno nemaju više prihode. Ne smijemo zaboraviti na sve to, to moramo imati na umu i mislim da u direktivi moramo govoriti i o realnim stvarima da, i da ne možemo samo govoriti o e, nedostižnim ciljevima jer u tom slučaju to će biti teško provesti u djelo. Mislim da sve to moramo dobro e, razmotriti i uzeti u obzir gospodarski E, utjecaj na samu poljoprivredu. Kao što sam rekla, u poljoprivredi poljoprivrednici su već počeli primjenjivati određene mjere i ja sam siguran da danas u odnosu na sve ono što mi radimo možemo reći e, da smo globalno govoreći poduzeli mjere, na primjer vezano uz E, prostorije, odnosno objekte u kojima se uzgaja stoka. E, također e, dajemo informacije svim ovim pitanjima, naročito u našoj poljoprivrednoj komori. Također smo poduzeli mjere vezano uz gnojiva. Dali smo savjete o svemu onom što će utjecati na smanjenje onečišćenja. Sve to radimo na jedan pedagoški način. Uredba po meni nema uvijek pozitivan efekt. Ona ima možda za cilj neke neka pozitivna ostvarenja, ali može imati i negativan utjecaj ukoliko je prestroga. Ne zaboravite da je poljoprivreda u odnosu na klimu vrlo komplicirano područje. Tu se mora dobro organizirati rada, to smo vrlo dobro vidjeli na našim poljoprivrednim gospodarstvima i e, sve to su stvari koje moramo imati na umu. Ja, iskreno govoreći, nisam optimista što se tiče naše budućnosti, ali mislim da moramo e, sačuvati kvalitetnu proizvodnju, a to ćemo očuvati ukoliko e, omogućimo poljoprivrednicima ostvarenje njihovih prihoda kroz maržu koju e, primjenjuju na cijene često e, ljudi ne razumiju zbog čega su nam potrebne tolike direktive, direktiva u klimi, o zraku, o nitratima. To su stvari koje moraju biti transparentne kako bi ih ljudi lako shvatili i kako bi ih htjeli primijeniti u praksi. Poljoprivrednici e, danas, a malo čas je to netko rekao, e, su uzročnici 90% dušika, emisija dušika i to je tako. Mene to nije iznenadilo. Mi moramo E, činiti sve kako bi se te emisije smanjile, ali moramo i inovirati i ulagati u nove tehnologije. Na njih se moramo osloniti sutra. E, poljoprivrednici e, moraju primijeniti transverzalne mjere, a ne samo slijepo primjenjivati političke mjere za zaštitu okoliša. Moram uzeti u obzir specifičnosti poljoprivrednog sektora za e, utvrđivanje realnih e, ciljeva. Ne smije se tražiti e, smanjenje broja stoke jer to će dovesti do smanjenja raznolikosti stoke koja se uzgaja na gospodarstvima i također će dovesti do smanjenja prihoda. Naravno, sve što je ekonomski, kada govorimo o ekonomskim aspektima, onda moramo e, vidjeti koliko trebamo ulagati u poljoprivredna gospodarstva kako bi bila modernija, kako bi e, proizvodnja bila e, kvalitetnija i kako bi poljoprivrednici imali također dostatan prihod. Ja sam vam naravno na raspolaganju ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ali znajte da mi E, koristim, naročito mladi poljoprivrednici koriste najnovija e, sredstva, najnovije e, moderna sredstva i rade na primjeni mjera. No ne zaboravite da smo mi da su poljoprivrednici zapravo mala poduzeća i ne možemo im nametati mjere koje ne mogu promijeniti niti ciljeve koje ne mogu ostvariti. I mislim da kroz direktivu uz zajedničku suradnju možemo pronaći rješenje za sve. No, moramo biti oprezni, ja ovo zaista moram reći, ne smijemo smanjivati proizvodnju, ne smijemo ugroziti prehrambenu autonomiju, mi smo spremni učiniti sve što je potrebno, ali nećemo ugroziti poljoprivrednike i moramo ih shvatiti njih i njihov način života. I hvala na raspolaganju samo ako imate pitanje. Hvala vam gospodine Rože. I naš zadnji govornik danas popodne će nam govoriti o e, pitanjima koja se odnose na specifične regije. I pozdravljam gospodina Demunarija. On je, on je direktor regionalne agencije za prevenciju i zaštitu okoliša Emilije Romanje. Izvolite. Pa vaš je talijanski bolji od mojeg engleskog, tako da ću ja govoriti talijanski. Poneprije vam šaljem e, pozdrave našeg direktora i odličan je trenutak e, da sam sada ovdje jer e, krećemo sa crvenom točkicom koju znate sa karata kada se govori o zagađenju zraka. Ta crvena točkica smo uglavnom mi. Imamo problem i taj problem doista složen taj bi problem ovdje prikazao kako bismo možda zajedno shvatili kako izaći iz toga. Mi se nalazimo u jednoj dolini koja je okružena planinama. E, to znači da zimi gotovo nema vjetra. osim toga, nekad su ovdje bili znatni e, vjetrovi, a kako, se klima, klima mijenja, tako se i to sada promijenilo. To znači da 40%, zapravo u tom dijelu živi 40% e, talijanskog stanovništva. Mislim da je ovo kao početak e, poprilično katastrofalan zato što imamo ovdje stvarno jako velik broj ljudi, a meteorološke prilike nam nimalo ne pomažu. Rezultat je ovaj. Nisam donio e, posljednje karte, ali to je manje više to. E, najveća crvena točka u Europa smo mi i što se tiče e, ozona i što se tiče dušika te što se tiče lebdeđih čestica. Ako pogledate sliku dole lijevo vidit ćete da u slučaju malog vjetra da se čestice zadržavaju u dolini. Najjednostavniji primjer, da bi vam to objasnio, je to recimo primjer lonca kojem stavite poklopac. I onda, eto, dakle, te se čestice samo prošire po cijeloj dolini. Nije da se stvari nisu mijenjale tokom godina i situacija u Italiji slična kao i drugdje. Došlo je do pada e, zagađenja i dakle što se tiče dušika, dušikovih oksida, sada govorim o Italiji, tako da sve ono što e, ima veze sa emisijama sumpora iz vozila, to je uglavnom smanjeno. No, nismo uspjeli e, riješiti ništa po pitanju e, ozona. E, a naš e, dušikov oksid je zapravo ostao na istim razinama. Prosječne dnevne vrijednosti izlaze naravno stalno i ne pokazuju dobre stvari, ali ono u čemu smo uspjeli ostvariti neke napretke, to je smanjenje čestica u zraku. U proteklih nekoliko godina vidite da je to jedno smanjenje za jedno 20%. Dakle, te čestice jesu unutar dozvoljenih granica, ali opet nismo smanjili e, prosječne dnevne razine čestica e, veličine 10 mikrometara. Dakle, kao što smo rekli, dakle, u dolini Rijenke Pand zaguđenje je jako visoko. I to pogotovo kad je riječ o česticama, e, lebdećim česticama 10, donio sam ovdje vidite dakle, zapadni dio doline, zatim e, aglomeracije, to su gradovi, e, istočni dio te dijelovi Apenina. Dakle, tu govorimo o manje od 30% mikrograma kao dnevni prosjek. Taj bi, tu bi granicu trebali i imati prema predviđenim propisima. I kao što vidite po ovom grafikonu, dakle, čak najniža razina već prelazi tu granicu. Dakle, ne možemo govoriti samo o naseljenim centrima, zato što naseljeni centri zapravo već imaju više razine od dozvoljenih. Ovo su razine emisija. Ako se vratimo na e, diskurs od ranije, da imamo problema, vidite. Dakle, ovaj u plavoj broj to, e, u boji to pokazuje dakle, podatke za našu regiju i to je u principu vidite e, na koji način se to odnosi na Italiju. Vidite zapravo da mi zauzimamo upravo najveći dio zagađenja. Crveno je Emilija Romanja to je jedna od regija koja naravno doprinosi svojim emisijama cijeloj toj e, dolini rijeke Po. Tako da e, u principu ovdje se ne moramo koncentrirati samo na jednu regiju, već na cijelo to područje. Ako razmišljamo o količini e, štetnih tvari po osobi ili po jedinici BDP-a, imamo vrijednosti koje su dobre, no problem je što mi imamo jako puno ljudi i naravno onda imamo jako veliko zagađenje. Još jedan slajd na kojem ću vam pokazati na koji način je sekundarno zagađenje bitno i to posebice u zimi zato što PM1 što, koje su najsitnije čestice i dakle najopasnije imamo dakle sekundarno zagađenje koje dolazi iz organskih i inorganskih elemenata i to je vrlo e, visoko. Pogledate ova druga područja, dakle ne samo u dolini rijeke Po, također imaju vrlo visoke razine. Odakle dolazi svo to zagađenje? Moramo si naravno postaviti to pitanje. E, ovo su podaci za regiju Emilija Romanja. I očito je da je najveći zagađivač, barem što se tiče e, čestica 10, su e, dakle, prijevoz te e, grijanje kućanstava. Ako gledamo dušikove oksende, dakle oko 70, 66% dolazi iz prijevoza, a ostatak proizlazi iz proizvodnje energije i iz industrije. Dakle, ustanovili smo da Najveće stvari na kojima treba raditi su uh, promet, zagrijavanje, to jest grijanje, te u nekim dijelovima i industrija. No industrija doista nije um, toliki problem i to je zapravo jedini slučaj u kojem možemo lokalizirane mjere primijeniti. Za program unapređenja zraka u regiji smo napravili nekoliko uh, smo krenuli od nekoliko ideja. Dakle, ova crvena područja koja vidite, tu se prelaze dnevne vrijednosti, u žuto su ove koje bi mogle, a u zeleno nema prelaska. E, zapadni dio doline reke Po je gotovo cijeli prekriven crvenom bojom i vidjeli smo, analizirali smo koji je maksimum koji možemo do, dakle, dosegnuti i koliko ako učinimo sve što možemo, koliko bismo mogli smanjiti. I vidimo da i dalje nemamo Emiliju Romanju koja je zelena, već je žuta, tako da još uvijek postoje mogućnosti da se te granice pređu. Zatim smo e, u okviru projekta LIFE pokrenuli jedan instrument e, koji nam omogućuje analizu troškova i koristi, da vidimo koje su najbolje moguće metode za amelioraciju zraka i da naj, naravno najbolje potrošimo taj novac. I sad ako pogledate grafikon na desnoj strani koji kaže da sa mnogo manjim financijskim sredstvima, zato što recimo ako koristimo samo 10 do 20% sredstava koji bi bili potrebni za najmanju, najveću moguće smanjenje, e, možemo ostvariti manje više isti rezultat E, kao u ovoj gdje vidite tek nekoliko crvenih e, područja. Stoga je Emilija Romanja htjela pripremiti jedan cjeloviti e, plan jer mi želimo zapravo raditi na takav način. Stoga smo uključili čitav niz regionalnih i lokalnih povjerenstava, no rezultat, to je ciljevi nam nisu mali. Vidite da razinu čistica 10 moramo smanjiti za 47%, e, koje za 30 za više od 30% i tako dalje. To se sve e, nadograđuje na radu proteklih 10 godina u kojem smo ipak uspjeli smanjiti za 20% razinu čestica, 10, i uključili smo sve općine ove regije i sve provincije. E, pripremili smo jedan cjelovit plan koji je na kraju doveo i do znatnih e, financijskih sredstava za provedbu projekta. No problem ipak ostaje, a to je da regija sama po sebi ne može dobiti rezultat uh, unutar tog unutar doline rijeke Po. Zato što e, to područje pokriva nekoliko regija baš kao što nam je prije kolega pokazao da nizozemska dobiva zagađenje od susjednih zemalja, to se isto zapravo događa i ovdje. I osim toga imajte na umu da budući da je promet jedan od najvećih zagađivača, to je zapravo i jedan od onih izvora u kojem regije ne mogu baš mnogo učiniti zato što imate na umu da ovim dijelom prolaze sve autoceste koje povezuju Italiju sa sjeverom Europe i zapravo svaki promet e, robe, sav promet robe i ljudi prolazi upravo tim dijelom. I zbog toga e, je regijama vrlo teško naravno utjecati na taj sektor. I dobro, slušali smo o motorima, slušali smo o tome da je promet naj, jedan od najvećih zagađivača i sada bih vam ja kao zaključak rekao da ako ne gledamo sve mjere koje želimo učiniti na jedan e, kompleksivan način, mogli bismo se naći pred problemima. U Italiji e, se financira Dakle, financira se zamjena zastarjelih vozila sa, dakle, E, novim vozilima koji imaju niže emisije. No, problem je što oni koji imaju niže emisije, to su dizeli, i to zapravo znači da smo zastarjeli vozni park zamijenili novim dizelima, ali e, takva dizel vozila opet ne unaprijeđuju kvalitetu zraka zato što imaju druga zagađenja. Tako da zapravo nismo postigli neki značajni rezultat. Druga stvar koju smo pokrenuli to je također spomenuo kolega za poljoprivredu, to je zapravo spaljivanje biomase. To je naravno dobra praksa kada se govori o upravljanju poljoprivrede i ugljičnog dioksida, ali za kvalitetu zraka, ako to ne napravimo kako treba, to je katastrofa. Zato što na ovaj način u zrak ispuštamo nevjerojatne količine štetnih tvari. Evo, emisije benzopirena u Lombardiji, najvećim dijelom dolaze iz manjih uređaja za, sagorjevanje. za sagorijevanje. Tako da postoje male peći na drva mm, koje eto izazivaju ovoliku štetu. Još jedan pozitivni element na kojem smo počeli raditi u Italiji prije nekoliko godina, ali je, je energetska učinkovitost e, zgrada. Na sjevernom dijelu Italije u pojedinim regijama se već grade zgrade koje mogu trošiti 10% manje energije. I to vam govorim o dijelovima zemlje koji su daleko hladniji od regije Emilija Romanja. I to je, ja mislim, jako važno i važan je to projekt za cijelu Europu. Zato što omogućava ostvarenje rezultata. Prvo, smanjenje emisija, zatim manju potrošnju e, goriva i kada bismo još mogli e, natjerati ljude da obnove svoje domove, svoje kuće kako bi trošili manje energije. Na kraju ono što bih ja htio da ostanem ovdje je dakle da u dolini rijeke Po imamo e, e, emisije koje se mogu usporediti s onima dakle, u Europi kad govorimo o problemu emisija u Italiji, uglavnom govorimo o emisijama mm, doline rijeke Po. Kao što sam rekao, ovdje živi 40% stanovništva koja se sigurno neće preseliti, stoga moramo usvojiti neku drugu metodologiju i pronaći način da spojimo i povežemo sve te mjere. Ono što vam želim reći jest da kad, kad gledamo crvene točkice, ne možemo to gledati i misliti da ne možemo ništa napraviti. Moramo pokrenuti čitav niz mjera i između ostalog i zahvaljujući novim projektima LIFE i pripremiti politike te ocijeniti politike kvalitete zraka. I ako budemo se ponašali kao i do sada, da svaka regija gleda samo sebe, nećemo puno ostvariti. To je povelo i ostale e, grandove i regije iz e, doline rijeke Po da počnu raditi zajedno i kako bi se pripremili cjeloviti programi e, koji će pokriti sve regije, a ne da će svaka regija imati svoj program, što naravno nije korisno za unapređenje kvalitete zraka. Ovime sam završio. Hvala vam svima na pozornosti. Thank you very much. Hvala lijepa. E, time smo završili sa drugim krugom prezentacije. Sad imamo 15 minuta za pitanja. Dakle, izvolite, imate priliku postaviti pitanje ako želite. Hvala lijepa. Na početku htjela bih zahvaliti osobito za ovu posljednju prezentaciju. Ja dolazim iz najzagađenijeg područja u cijeloj Europskoj uniji, to je Moravsko-Šleski dio Češke. E, mi već dugo znamo da nije industrija najgori zagađivač u našem u našoj regiji, nego osobito mali zagađivači i promet. Jer e, nismo u stanju izbaciti transport iz naše regije, osobito iz gradova. Dakle, bilo, je, bilo mi je vrlo drago čuti o e, tome da slična situacija postoji i u drugim zemljama e, i moglo, da bi moglo biti korisno e, razmjenjivati informacije i bolje tehnike osobito za male male e, uređaje za e, sagorjevanje, osobito one koje se koriste u kućanstvima. Mislim da je važno naglasiti da su problemi slični ili isti u različitim područjima pa bismo trebali češće razmjenjivati informacije. Također je važno da ne otkrivamo nanovo e, E, toplu vodu, nego da koristimo jedni iskustva drugih. Bilo je također korisno čuti od vas e, o transportu, o prometu, govorili ste o novim testovima, o novim vrstama motora sa smanjenim emisijama. Dakle, moje pitanje je zašto se ne usredotočimo više na alternativne izvore goriva, na primjer na električna vozila ili na goriva koja idu na biogorivo, vodik i slično. To su sve alternativna goriva koja su po mom mišljenju jedna nova opcija. Tako da postupno izbacimo e, dizel motore, odnosno vozila koja, koja u sebi imaju dizel motore. E, u Češkoj mi ponekad imamo nemamo dovoljno mogućnosti da e, ta alternativna vozila stavim, e, u, uvedemo u širu upotrebu. Moje pitanje je što je vaše mišljenje? Da li je budućnost za alternativne vrste goriva da li postoji ta mogućnost jer po mom mišljenju to bi bila budućnost e, rješenje za ove probleme u budućnosti. Hvala lijepa, uzet ćemo nekoliko pitanja prije nego što naši e, govornici daju odgovore. Sljedeći govornik, hvala. Htio bih pitati panel o vašim mišljenjima o ulozi šume i kad je riječ o kvaliteti zraka, a i u vezi sa borbom protiv klimatskih promjena. Da li mislite da moramo povećati površine pod šumom u Europi, a i ako da, što mislite e, o razlozima za i protiv e, takve jedne ideje? Hvala lijepa. E, ispričavam se što sam bila dijelom odsutna, morala sam biti na drugom sastanku. Dakle, potrebno nam je realistično realistični propisi i svi moramo biti svjesni realne situacije u kojoj se nalazi europsko gospodarstvo. Možete li nam možda objasniti koji su aspekti prijedloga potpuno nerealistični, nerealni? Koje bi po vašem mišljenju realne, realno moguće mjere mogle biti uvedene kako bi se smanjile emisije metana, jer to jest moguće i neophodno je, ali samo želim znati što je apsolutno nemoguće, a što je moguće. Hvala lijepa. Možda bi vi, gospodine Lange, htjeli odgovoriti na pitanje o alternativnim vrstama goriva. Da, hvala lijepa. Kad e, pogledate e, ciljeve za 2020. što se tiče emisija CO2, to je moguće postići samo upotrebu novih tehnologija kao što su na primjer hibridna vozila i vozila na električni pogon. Dakle, naravno, industrija automobila je svjesna da sve te tehnologije moraju biti na spolaganju potrošaču kako bi on mogao birati što je za njega najbolje rješenje na temelju njegovog e, svakodnevnog e, zagadnenih e, potreba što se tiče upotrebe vozila. Hvala lijepa. Što se tiče šuma, možda bi gospodin Rože htio odgovoriti. Da, to je pitanje koje je prilično aktualno. Prvo što možemo odgovoriti što se tiče poljoprivrede je da mi želimo postići ravnotežu između poljoprivrednog terena, e, poljoprivrednih gospodarstava i šuma. Jer šume sigurno imaju određenu ulogu, no međutim sada ne znam koliko bi trebali proširiti površinu šuma, to ne znam, možda bismo trebali izračunati, vidjeti koliko bi to utjecalo zaista na smanjenje stakleničkih plinova. Thank you. And um, just uh, Mrs. Beard's point on um, elaborating where you feel the... E, možda bi mogli odgovoriti na pitanje što mislite koji su dijelovi e, prijedloga e, nerealni. Mislim da ono što mi u praksi ne bi zapravo ne bismo htjeli da ciljevi budu previsoki i koji ograničavaju naše poslovanje jer mi moramo imati određenu količinu dušika koju možemo koristiti kako bi mogli se baviti poljoprivredom i zato nam se ne smiju nametati ciljevi od na primjer 30, 40 ili 50% smanjenja do 2020 ili 2030. godine. Isto tako mislim da trebamo smanjiti troškove provođenja tih mjera i više se okrenuti ka novim tehnologijama. Mislim da trebamo e, raditi na istraživanju novih e, sorti, na smanjenju biljnih e, proizvoda koji mogu oštetiti tlo, ali isto tako možemo raditi i na takozvanim sezonskim praksama na nacionalnoj razini smo e, izglasali jedan propis kojim se ograničava upotreba e, gnojiva u proljeće. Poljoprivreda treba gnojiva u određenom periodu, a ukoliko se koriste gnojiva ujutro umjesto poslijepodne ili naveče, onda je njihov negativan utjecaj manji, a ne možemo tek tako ukinuti korištenje gnojiva u određenom godišnjem dobu. Što se tiče ograničenja vezano uz smanjenje izlaganja stoke paši. Tu također moramo uzeti u obzir e, konkretne mjere koje se mogu ili ne mogu primijeniti. Ne možemo ići e, dalje od onog što e, nema negativne posljedice po nas. Ne smijemo prekratak period utvrditi. Naprimjer, 2013. godine je bilo hladno vrijeme. U Ensuite, il faut mesurer toutes les références. On s'aperçoit qu'on manque de références réelles. Dakle, moramo se e, temeljiti na stvarnim vrijednostima kako bi vidjeli koje se mjere mogu primijeniti ili ne. Hvala lijepa. Gospođe Gardini, imate riječ. Hvala. Ja sam htjela postaviti pitanje gospodinu Demunariju. Ja sam također iz Italije, dolazim iz iste uh, istog ovog područja doline rijeke Po i znam koliko je složena ta situacija. No htjela sam bolje razumjeti i malo detaljnije čuti objašnjenje o nekim stvarima. Rekli ste da nemaju samo urbani centri problemi sa zagađenjem. No, zašto su te veze tako značajne? između uh, svih regija u dolini rijeke, rijeke Po. A ako promet, koji je zasigurno jedan od najvećih zagađivača u ovom dijelu, nisam baš sigurna jesam li dobro shvatila da li se to odnosi samo na uh, naseljene centre, budući da su počeli sa nekoliko regija, ne samo, sa, mm, ne samo talijanskim, koje imaju baš um, objektivne poteškoće, dakle i sami ste rekli kako je dolina rijeke Po se nalazi u nepovoljnom zemljopisnom položaju. Postoje li neki tehnički elementi koje biste naglasili kakav pristup bite, biste vi predložili u rješavanju problema ovih regija koje se očito ne mogu e, rješavati um, čiji se problemi ne mogu rješavati kao što je recimo problem u nekoj francuskoj regiji koja je velika i koja nema ovakve meteorološke zemljopisne uvjete. Činjenica da moramo e, ovdje razgovarati o nekoliko regija, ne samo o jednoj regiji, upravo, su upravo ti meteorološki zemljopisni uvjeti. Ako pogledate podatke o mjerenju, ti podaci rastu svugdje bez obzira e, da li se nalazite na sredini e, doline, da li se nalazite na autocesti ili u parku. Zagađenje primarnim zagađivačima se može jednostavno riješiti i uglavnom je riješeno u većini slučajeva. Ovdje govorimo o zagađivačima, e, sekundarnim zagađivačima. I, e, i trebamo raditi na prekursorima. Prekursori ovakvog zagađenja su e, hlapljivi organski spojevi i e, dušikovi oksidi. To, je to su zapravo rezultati našeg normalnog sagorijevanja. i oni kada se nađu u atmosferi reagiraju sa tim elementima u atmosferi i stvaraju čitav niz spojeva koji zapravo onda utječu negativno na kvalitetu zraka. Svaka regija radi što može i sve regije su pokušale ugasiti određena postrojenja i sada recimo rezultat toga je da u Emiliji Romanji da, da je tamo samo šuma i da tamo nitko ne radi rezultat bi bio da u Pjačenci ne bismo uspjeli ispoštovati kvalitetu zraka predviđenu za čestice od 10 mikrometara. Ako govorimo o prometu, koji osim što je glavni izvor zagađenja, dakle, promet ide kroz cijelu cijelo to područje jedna trećina zagađenja dolazi s autocesta, jedna trećina iz e, gradova, te jedna trećina e, izvan naseljenih mjesta. To znači da kada i radite zgradove, kada zatvarate promet, kada imate dane bez automobila, i kada pokušavate proširiti područje u kojima je zabranjen uz ulaz e, gradovima. Dakle, tu se onda rješava problem primarnog zagađenja. Tu govorim o e, primarnim česticama, o benzenu. I to je jako dobro za gradove, naravno, no to nam neće pomoći da riješimo probleme u našoj, u našoj dolini, zato što se na taj način radi zapravo samo na jednoj trećini problema. Tako da to je temeljni problem. I to je razlog zbog kojeg regije moraju surađivati, ali osim regije bi i e, država trebala upravljati možda mobilnosti e, robe i proizvoda, a to bi nam sve pomoglo da riješimo probleme u dolini rijeke Po. Što se tiče savjeta, savjeti su uvijek vrlo teški zato što ovise od zone do zone. Mi smo e, malo napustili Mm, transport e, robe na željeznicama. Sada najviše proizvoda ipak e, prevozimo kamionima. Mislim da bi bilo bolje da se roba prevozi vlakom. A drugi veliki problem je e, što se tiče građevine. Mogu se napraviti ogromni koraci kako bi se nadoknadio jaz kojeg E, su u nekim drugim regijama, poput na primjer regije Trentino Alto Adige, gdje su to već e, riješili. Osim toga, naravno, sve ovisi od, od zone do zone. Ako govorimo o Raveni, tamo imamo petrokemijsku industriju, tako da to je onda izvor zagađenja za sva okolna područja. No, ako govorimo o makroregiji, dakle ne o samo jednom izoliranom slučaju, onda su to savjeti koje bismo morali e, ispoštovati. Hvala lijepa. E, time smo došli do kraja našeg današnjeg saslušanja. Kao izvjestiteljica htjela bih se zahvaliti našim e, panelistima, našim gostima. Hvala na prezentacijama, zahvaljujem članovima na pitanjima, a svima ostalima na strpljenju i pažnji. Mi ćemo nastaviti sa radom na ovom dosjeu, imamo jedan vremenski raspored koji vam je poznat. E, kako bismo izvješće predstavili na odboru početkom sljedeće godine. Kao što vidite, dosje je vrlo kompleksan, vrlo zanimljiv i vrlo važan, e, tako da e, se veselim našem zajedničkom radu na tom dosjeu u sljedećim mjesecima. Hvala vam lijepa na sudjelovanju na ovom saslušanju i želim vam ugodnu večer.